So, we have five minutes left. We close our meeting at one Mi ćemo završiti sastanak u, 13 sati. E, e, zadnja točka na dnevnom e, zaključenje sporazuma o povlačenju Ujedinjene kraljevine iz Europske unije i unije atomske agencije. E, e, na, nacrt pisma su ratificirali koordinatori e, AFET-a. U nacrtu mišljenja tražimo od Odbora za ustavna pitanja da Eh, nas obavijesti o svim eh, razvojima događaja, naročito o člancima 117 i 126. Mm, eh, za, 29. siječnja ćemo imati plenarku u Briselu i imamo jedan usmeni amandman od Renewa. Mi ćemo to uključiti. E, moramo slijediti taj amandman. Mi slijedimo taj usmeni amandman kaže da sve pratimo s dubokim e, žaljenjem. Što je točno? Hvala lijepa. Nemamo mnogo vremena. Htjela bih nešto reći o raspravi koje smo imali u našoj, našem klubu, klubu i zašto je nama teško e, e, kao zastupnicima e, Ujedinjene kraljevine da to prihvatimo usprkos ovim riječima sa žaljenjem u našem izaslanstvu i mi dijelimo mišljenje sa mnog, većinom proeuropskih zastupnika ovo pismo e, Ujedinjene kraljevine je strašno, neće se držati europskih standarda. Još uvijek je otvorena mogućnost Brexita bez sporazuma. Mislim da je to e, vrlo teško glasati o bilo čemu iz ovog pisma preporučam, e, to je shvaćam da specifični amandmani i preporuke su važni. Mm, da moramo imati dobar tekst. Ali e, ja nikako ne mogu e, glasati za bilo šta što je povezano s povlačenjem Velike Britanije, što strašno žalim. Hvala gospođo von Vize. I ja bih e, e, ponovila što je rečeno u, mojem izaslanstvu e, dijelimo to mišljenje. To je daleko od sporazuma i rasprava koje smo imali prije. Ja bih htjela neka dobiti neka pojašnjenja od vas, predsjedniče, kao izvjestitelja koji bi bio scenario u budućnosti gdje vidite, e, govorite e, o zajedničkoj sigurnosnoj obrambenoj i zajedničkoj vanjskoj i e, sigurnosnoj politici. Kako bi Ujedinjena kraljevina mogla u tome sudjelovati? Možda to nije potpuno objašnjeno, nije potpuno jasno iz ovih dokumenata. E, za slanstvo Ujedinjene kraljevina e, možda neće ni samo glasati za e, ovaj sporazum. Hvala. Hvala lijepa. U prvom redu podržavam ovaj usmeni amandman Eh, koji kaže sa žaljenjem i još bolje s dubokim žaljenjem. Eh, Brexit je eh, loš za Britaniju i za Europu. Naglasak na važnosti daljnje suradnje u zajedničkoj politici, sigurnosnoj i obrambenoj politici, to je jako važno. Ovaj sporazum je vrlo loš sporazum ne štiti prava evropskih građana u Ujedinjenoj kraljevini nakon Brexita. Pitanje Sjeverne Irske i Republike Irske ostaje otvoreno. To ugrožava e, budući mir i stabilnost na otoku. A sada e, čujemo u političkoj deklaraciji e, e, Ujedinjene kraljevine čujemo da ona neće poštivati EU e standarde što ugrožava sva područja a isto tako ugrožava jedinstveno tržište jer ćemo imati ovakvu konkurenciju od jedne Trumpovske države na našoj e, granici. A naročito, to će naročito biti loše za Irsku i za Evropsku uniju. Hvala. Imamo li još nekoga ko želi uzeti riječ? Ako to e, nije slučaj, glasat ćemo danas popodne. Prvo, e, rokovi. Komisija će E, dati tekst prvog veljače tekst. E, vijeće će e, usvojiti mandat 25. veljače, a između toga ćemo mi kao parlament mi ćemo usvojiti rezoluciju na plenarki u Strasburgu 12. ili 13. veljače gdje ćemo dati smjernice ono što je važno za nas. Govorio sam mm, sa eh, mnogim ljudima iz eh, Ujedinjene kraljevine. Sada imamo eh, vrlo malo vremena, a vlada Ujedinjene kraljevine nije zainteresirana za produženje tranzicije. Predsjednica komisije je dala ton